Nadležne grčke vlasti podnijeli su zahtjev na ukodanje imuniteta gospodina Teodorosa Zagorakisa. So, können wir nochmal probieren. Die pa da pokušamo ponovno. Funkcionira li engleska kabina? Funkcionira li engleski prijevod? Imate li prijevod? Gospodine Krban, nisam znao da znate toliko narječja. Gospodine Coburn, pojam mein prezident, moj predsjednik, to je dobro. Moj član, Ok. Nadležna tijela vlasti Grčke podnijele su zahtjev na ukidanje imuniteta gospodina gospodina Teodorosa Cagorakisa. Nadležna poljsko vlasti su podnijele zahtjev na ukidanje imuniteta gospodina Janša Korjuna Mika Prema članku 9. stavak 1. ovi se zahtjevi upućuju